Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie heutigen Ausschuss Poštovani kolege i kolegice, pozdravljam vas danas na sastanku odbora KULT. Odmah započinjemo sa dnevnim redom jer već kasnimo šest minuta. Ima li prigovora s vaše strane ili možemo usvojiti dnevni red ovakav kakav jest? Vidim da nema primjedbi niti prigovora, niti od naših sudionika na daljinu, dakle priopćenja predsjednice. Danas imamo sljedeće jezike za prijevod. Njemački, francuski, italijanski, engleski, španjolski, poljski, bugarski, hrvatski i mađarski. Naravno, kao i uvijek, prevoditelji se oslanjaju na kvalitetu audio i video veze sudionika na daljinu kako bi prenijeli njihove govore i stoga je važno da se pridržavate priopćenih smjernica za uspostavu veze i molim vas imajte na umu da telefonski doprinosi ili samo doprinosi putem audio veze neće se prevoditi. To znači da molimo sve govornike da e, govore svojim materinskim jezikom ako govore jedan od jezika koji su ovdje dostupni za prevođenje. Osim toga, e, druge molim da govorim engleski, a one koji su samo spojeni telefonski isto molim ih da govore engleski. Dakle, ako imate mogućnost govoriti na vlastitom jeziku, onda vas molim da to učinite ili ako nemamo vaš jezik na raspolaganju, onda vas molim da govorite engleski, govorite molim vas također prirodnim i sporim tempom eh, i to <laughs> također je tim važnije što moramo nositi i maske. I želim zahvaliti i općoj upravi Link za provođenje i logistiku konferencija za pruženje usluga prevođenja. Također podsjećam da se ovaj sastanak prenosi putem interneta. I sada možemo odmah prijeći na prvu točku dnevnog reda, a to je predstavljanje izrednog izvješća Europskog revizorskog suda pod naslovom ulaganja Europske unije u kulturna dobra. To je tema koja zahtijeva veću pozornost i koordinaciju i zato želim pozdraviti naše goste Pjetra Rusa, člana Revizorskog suda i izvjestitelja za ovo pitanje, a njemu potporu pruža gospodin Emanuel Rauch. Pozdravljam vas srdačno. Razmjena gledišta će e, usjediti na sljedeći način. Dakle, prvo će gospodin Russo i gospodin Rauh e, imati ukupno 10 minuta. Molim vas da si ih sami raspodijelite za njihovo uvodno izlaganje. Oni će predstaviti uvodno izvješće i onda će zastupnici imati prilike postaviti pitanja e, po klubu 3 minute. Imamo također ovdje pozvane i zastupnike odbora KONT i oni će moći postavljati pitanja i na kraju će naši gosti iz Revizorskog suda odgovoriti na pitanja, a i komisija će imati priliku iznijeti svoje stajalište. Ukratko, dakle, gospodine Rusi, gospodine Rauh, imate ukupno 10 minuta za riječ. Gospodin Ruso još e, nije na vezi, dakle možemo početi sa gospodinom Rauhom. Izvolite, imate riječ. Dobar dan, nadam se da se čujemo. Molim vas da pričekamo još dvije minute gospodina Rusa. Wir können Sie hören und Vidimo vas i čujemo. Dann müssen wir die Sitzung für Minuten unterbrechen. Onda moramo prekinuti sastanak na dvije minute jer eh, bi trebao započeti gospodin Russo. I Dakle, onda bez njegovog uvodnog izlaganja ne bi imalo smisla nastaviti da vidimo e, što bismo mogli možda obraditi u međuvremenu. Možemo provjeriti imamo li kvorum za glasovanje. Molim zastupnike koji su ovdje da dignu ruku i također one koji su uspojeni na daljinu da pritisnu gumb raise hand. Ja, damit fest, Mogu utvrditi da imamo kvorum za današnje glasovanje. Glasovanje će biti otvoreno nakon eh, što obradimo današnje točke na dnevnom redu. nochmal eine Frage an Imam pitanje za tehničare. Je li gospodin Russo na vezi? Ich wollte Frage stellen. Sind li se svi da, kako ne bismo izgubili previše vremena, da zamijenimo prve dvije točke na dnevnom redu i onda da pređemo na izvješće inicijative Unije za eh, europske predsjednice kulture od 2020. do 2033. tako da ćemo u međuvremenu nastojati ponovno uspostaviti vezu sa revizorskim sudom. Je li to vama prihvatljivo? Nema prigovora? Čini se da ne. Dakle, onda prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Dakle, to je prijedlog zakonskog akta. Riječ je o EPK, Rijeci i Goveju. Dakle, i se produljiti njihovo njihovu valjanost do, e, do, e, do travnja 2021. kako bi se u međuvremenu uklonile restrikcije prouzročene koronom. Naš e, odbor je intenzivno pratio razvoj događaja i bio je predvidio posjet ob, objema gradovima kako bi se upoznao sa postojećim programima na terenu i razgovarao sa organizatorima. No, kao što znamo, to je spriječila pandemija i većina planiranih događanja se nisu mogla održati u gradovima EPK, naročito ona događanja koja zahtijevaju prisustvo s većeg broja publike ili druge aktivnosti na licu mjesta. Dakle, kao što sam e, rekla, sve planirane aktivnosti su odgođene do daljnjega i sada prije nego što dam e, riječ izvjestiteljici gospođi Zovko, želim vas e, kratko podsjetiti koje su um, postupke odredili koordinatori za ovaj predmet. Zbog hitnosti imamo ubrzani standardni postupak kako bismo omogućili fleksibilnost i brzo usvajanje prijedloga. Dakle, Iznimno ćemo raditi isključivo na engleskom Nacrt izvješća bi trebao biti dostupan 7. Eh, listopada, dakle, kao što sam rekla, samo na engleskom jeziku i što iz toga će se moći ulagati amandmani samo na engleskom i eh, zahvaljujući ovim iznimkama želimo omogućiti objema predstavnicama kulture da eh, steknu plansku sigurnost i sada odmah dajem riječ izvjestiteljici gospođi Zovko na pet minuta. Thank you, Madam Chair. Hvala gospođo predsjednice. Poštovani kolege, kao što je već rečeno u više navrata, pandemija koronavirusa je snažno pogodila kreativni i kulturni sektor. Festivali i koncerti su odgođeni, a muzeji su se morali zatvoriti i kalendar za čitavu godinu bio je uspunjen upitnicima. Logički, europske predstavnice kulture 2020. godine su suočile sa ogromnim izazovima u e, razradi programa i u prilagodbi njihovih e, predviđenih aktivnosti, i socijalnom distanciranju i drugim ograničenjima. Od 2020. 2020. godine morali su odgoditi ili otkazati niz događanja e, bez ikakvih saznanja o tome kada će se situacija vratiti u normalu. Osim toga, EPK 2020. godine morali su ubrzati pripreme za slučaj da e, se pandemija ne završi na vrijeme iduće godine. Europska unija ovim prijedlogom uvažava ove teškoće i prijedlog proizlazi iz konzultacija sa dionicima u prijestolnicima kulture što uključuje i gradska vijeća i uključene zemlje članice. Konkretan pristup bio bi dati odgodu statusa sadašnjeg statusa eh, EPK 2020 eh, rijeci u Hrvatskoj i Golu u Irskoj do kraja travnja 2021. godine. Dakle, cilj je pružiti tim gradovima još jednu priliku da valoriziraju svoja ulaganja i da u boljim okolnostima predstavlja svoju kulturu Europi. Prijedlog također obuhvaća i tri EPK za 2021. koje će se odgoditi do 2022. ili 2023. Nakon izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije samo jedan grad je predviđen za Europsku predstavnicu kulture do 2023. godinu. Dakle, ako e, se odgodi do 2023. godine EPK dvadeset druge onda bi to bilo uravnoteženiji pristup. Dakle, mi smo imali prvi sastanak sa vijećem o tome prošloga tjedna i oni su podržali ovaj prijedlog. E, vijeće je započelo unutarnje razgovore o ovom tekstu i uskoro bi trebalo izaći sa nizom amandmana u smislu obrazloženja kao što smo rekli od 7.10. do 14.10. parlament može ulagati amandmane, nakon čega ćemo izraditi kompromisne amandmane i imat ćemo tijekom e, ovoga mjeseca glasovanje na odboru. Budući da bi zakonodavni prijedlog trebao stupiti na snagu do kraja godine, usvajanje predmeta odviće se ubrzanim postupkom. Dakle, molim vas, kolege, da pozorno razmotrite svoje amandmane. Prijedlog je jasan i ne nudi mnogo prostora za nova načela. Jednu odredbu koju ću nastojati uvrstiti za dodatno europsko financiranje, naročito EPK 2020. godine, e, no, to ne znači da u proteklih nekoliko mjeseci aktivnosti nisu bile skupe i da neće doći do dodatnog financijskog opterećenja. Dodjelom dodatnog vremena EPK komisija bi trebala podržati financijski i europske prijestolnice kulture. Ona ne može očekivati zemlje članice da same ulažu u europske prijestolnice kulture. Evo ovime ću završiti i očekujem sada sa zanimanjem vaše reakcije. Hvala gospođo Ozovko. Sada prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika. Sad koji ima po tri minute. Prvi je na redu Markos Rossempere u ime SID-a. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Ovo je vrlo jednostavno izvješće zapravo. Svi mi u ovom odboru znamo vrlo dobro da je pandemija posebice pogodila ovaj sektor kojim se bavimo, sektor kulture koji je bio jedan od najteže pogođenih i naša je odgovornost pokazati da je kultura sigurna Moramo omogućiti održavanje predviđenih događaja u e, prestolicima kulture 2020. godine, jer oni koji nisu uspjeli odraditi svoj posao moraju to moći učiniti kasnije. Moramo biti odgovorni i što prije usvojiti ovo izvješće kako bismo omogućili veću plansku sigurnost ovim gradovima koji i dalje primaju ova sredstva, a treba također misliti i na predstavnice kulture za 2021. i 2022. Budući da je naša odgovornost e, pružiti sigurnost e, najpogođenijim zemljama članicama, mi imamo pozitivno stajalište prema ovom prijedlogu i mi ćemo nastojati uložiti što manje amandmana kako bismo omogućili što brže usvajanje izvješća. Hvala. Sljedeći e, Vlad Marius Botoš u ime kluba Renew. Poštovani kolege, učinak pandemije na kulturni sektor je vrlo poznat svima nama. Svi smo svjedočili potpunom otkazivanju kulturnih aktivnosti tijekom više mjeseca, čak i sada, nakon više od šest mjeseci, aktivnosti nisu se ponovno pokrenule u punom kapacitetu. Ljudi još uvijek nisu spremni putovati čak i tamo gdje je to dozvoljeno. Europske prijestolnice kulture su više od naslova, od više od programa, one povezuju ljude iz čitave Europe i šire. Europske prijestolnice kulture nam trebaju omogućiti da se međusobno upoznamo kao europljani, da uspostavimo veze i da stupimo u dodir sa nizom različitih kultura koje su prisutne u Uniji i u drugim europskim zemljama. Ovaj program pokazuje koliko je kultura važan dio gospodarstva i društvenog života i ona vodi ka napretku i međunarodnom priznanju. Mnogi od gradova su uspostavili i kulturne navike za stanovnike prijestolnica kulture i građani su nastavili posjećivati kulturne lokalitete čak i nakon e, istjecanja posvećene godine europskim prijestolnicima. Dakle, trebamo e, naglasiti da sam ja osobno imao priliku iskusiti Europsku prijestolnicu kulture Siviju 2007. godine, što je promaknulo i lokalno gospodarstvo i kulturu, ali i promijenilo mentalitete. Ovaj naslov EPK je jedan od najboljih programa za promicanje kulture i za pokazivanje svima koliko kultura može učiniti za naše društvo i kako može podići duh europskih građana. Rijeke Galway su pretrpile ogromne gubitke gubitke jer su morale odgoditi ili otkazati događaja, događanja i govorimo o laganjima koja se nikad neće vratiti i govorimo o umjetnicima koji su obavili pripremni posao i publici koja je očekivala ta događanja. Gradovi koji trebaju biti prijestolnice kulture iduće godine i 2022. godine su također pogođeni ovime. Dakle, prijedlog e, za produljenje trajanja ovog naslova je najbolji prijedlog jer ne znamo hoće li se život vratiti u normalu iduće godine. No, i uza sve to morali su se prekinuti pripreme, tako da gradovi neće biti spremni, a gradovi koji nose taj naslov e, ove godine neće moći održati svoja događanja i ako zadrže taj naslov do travnja iduće godine, to bi bilo vrlo korisno. I treba vidjeti možemo li učiniti još više za te gradove i mi ćemo raditi što brže na ovom izvješću kako bi ono bilo što korisnije. Hvala vam. Hvala. Sljedeći ima, e, ima, sljedeća ima riječ gospođa Andersonu. Ima ideja. Prvoditelji mole da e, skinete masku kada govorite i da kada završite da je ponovno stavite. Hvala. Govorimo danas o tome da trebamo obeštetiti na neki način obje predstavnice kulture zbog ove štete koja je nastala uslijed pandemije. Govorimo o dva grada i o tome da oni izađu koliko god moguće obeštećeni iz cijele ove situacije. To je pitanje koje vrijedi za cijelu Europu. Građanima je lockdown oteo kulturne aktivnosti i u ime Njemačke mogu reći da inače se ljeti organiziraju različiti sajmovi, vinski festivali i tako dalje, a to je sve stavljeno na led zbog pandemije. Dakle, treba reći da oba ova grada trebaju imati mogućnost produljiti trajanje tog programa i da im se to kompenzira, ali treba si postaviti pitanje nije li lockdown bio pretjeran, jer građani Europe više nisu u mogućnosti sudjelovati u kulturnim događanjima u njihovim gradovima i želim iskoristiti ovo vrijeme za riječ e, kako bih e, pozvala odgovorne političare na to da konačno stanu na kraj ovim besmislenim mjerama. Hvala. Dina Ribojohener je bila predviđena u ime zelenih, e, dakle, ko se želi javiti za riječ u ime zelenih? Salima Jenbu možda. Želite li vi nešto reći u ime zelenih? Da, hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća. Da, ja ću se kratko javiti. Ako mi dopustite u ime moje kolegice Dijane Reba, koja je izvjestiteljica u Sijeni. Ne znam zašto čujem jeku od onoga što kažem. Nema veze, ipak ću nastaviti. Naš klub se dakle stavi sa, slaže sa ubrzanim postupom kojeg predlaže predsjedavajuća, uzevši u obzir izvanredne okolnosti zbog pandemije. Vrlo je važno podržati te prijestolnice e, i Galve i Rijeku kako bi ostvarili program kojeg su jako dugo i e, mukotrpno pripremali vrlo je važno zaštititi Europske predstavnice kulture i to je u skladu sa ovim kontekstom covid i naravno da želimo da taj program i dalje bude uspješan, zbog toga je to potrebno. E, najvjerojatnije će se morati promijeniti dosta sada program i zahvaljujem prijestolnicima na napornom radu unatoč tim poteškoćama, te im želim sve najbolje u e, provođenju svog kulturnog programa. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Hvala. Esbjeta Kruk u ime ECR-a. Gospođe Kruk nema. Hoće li onda kolegica uzeti riječ umjesto nje? Ne mogu jer sam očekivala da će ona doći. Dobro. Alexis Gergulis u ime Guea. Mr. Gorgulis, please press the uh, hear me? Gospodin molim vas javite se. Čujete li me? Da, čujemo vas. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Europski prijestolnici kulture su od najviše važnosti, budući da time podržavamo kulturni i sveokupni razvoj tih gradova. U 35 godina programa dosta smo napredovali, to je točno, ali s druge strane uvijek i dalje postoji još mogućnosti za napredak. Primjerice, mogli bismo razmotriti kako možemo ojačati interakciju između gradova koji sudjeluju u tom programu. Isto tako bismo mogli istražiti kako možemo nadalje promicati i ujediniti našu raznolikost. Kako bismo to postigli, mogli bismo napraviti nekakve aktivnosti za razmjenu koji su prilagođeni kontekstu tog programa. Razmjene interakcije između gradova koji su već sudjelovali u tom programu, to bi možda moglo nadahnuti onda sljedeće naraštaje europskih predstavnica kulture da još nadalje napreduju i poprave se. To bi moglo potaknuti razmjenu znanja i najboljih praksi kao i stvaranje mreža. To bi također moglo biti učinkovit način e, na koji mi možemo istovremeno promicati povezivanje Melina Merkuri eh, bi nas trebala nadahnuti, to je osoba koja je potaknula Europske predstavnice kulture i dopustite mi da spomenem da ove godine u Grčkoj, odakle je došla, slavimo eh, stotu godišnjicu njenog rođenja. Prema njenoj viziji cijela Europa bi se trebala udružiti pod okriljem kulture. Hvala. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik će biti komisija. U ime komisije govori Barbara Gessler. We have a short, uh, Imamo sa Barbarom Kessler tehničkih problema, ona se pokušava sada ponovno spojiti. U redu. I had this last week when I wanted to take part online to several meetings. Isto se dogodilo i prošli tjedan kada sam ja htjela na daljinu sudovati u jednom sastanku. Wenn damit Ako se s time slažete, onda bih sada već dala riječ gospođi Zovku, iako je to neobičajeno. Prije nego što govori komisija, onda barem možemo međuvremenu iskoristiti to vrijeme i ako se gospođa Gesla ne može onda pridružiti sastanku, onda možemo prijeći na sljedeću točku. Željeno izvolim. <laughs> difficult uh, Vrlo je teško govoriti prije nego što mogu čuti što komisija misli u ovom prijedlogu, ali želim zahvaliti svim kolegama i svim izvjestiteljima u Sjeni na entuzijasmu i podršci i to na konstruktivan način za ovaj dosije i na svemu onome što su rekli za Rijeku i Hrvatsku iz koje ja dolazim. I stoga ćemo pokušati sve to poboljšati i ubrzati na najbolji mogući način. Ali isto tako vas molim za podršku da možda pronađemo nešto s čime možemo podržati ono što europske predstavnice kulture zapravo predstavljaju, a kao što je moj rumunski kolega rekao, Sibio je bio jedan od primjera toga kako se može izmijeniti lokalni mentalitet i kako se doista može doprinijeti. Iz toga želimo da Hrvatska i Irska iskoriste tu krizu, a ne samo da preuzme, preuzmu terete krize. Hvala. Još jednom naznaka da je rok za podnošenje amandmana 14.10. Dakle, do 14.10. možete ponijeti amandmane isključivo na engleskom jeziku. Hvala vam lijepa. A evo, gospođo Gessler je povezana s nama, onda možemo još čuti komisiju. Gospođo Gessler, dobrodošli na odbor. Izvolite, imate riječ. Da, hvala vam lijepa. Što ste mi dali riječ. Doista ispričavam zbog tehničkih problema koje sam malo prije imala. Htjela bih doista zahvaliti izvjestiteljice na toj inicijativi i na svoj podršci koju smo zaprimili kada smo podnijeli prijedlog. Svi ste s pravom spomenuli koliko je teška situacija, ne samo što se tiče trenutnih predstavnice kulture, nego i budućih, a ovaj prijedlog ima za cilj naravno da im pružimo svima mogućnost, svima onima koji su već dobro pripremljeni, koji eh, onda da mogu krenuti s time, a isto tako i onima koji pripremaju buduće predstavnice, da to učine na jedan značajan i ispravan i predivan način koji će onda dopeti do svih građana, ne samo u tim predstavnicama, nego i diljem Europe. Trenutno su u tijeku mnogobrojne pripreme, pa i što se tiče budućih prijestolnica. I sigurni smo da to ne znači da će se odgoditi implementacija programa, već da je to sada prilika da se nadoknade propuštene prilike koje sada, zbog čega sada svi pate zbog ove situacije bez dana. Također smo izuzetno zahvalni na dobroj komunikaciji koju smo imali sa prijestolnicama kulture. Naravno da je komisija reagirala na te izazove, te nam je drago što smo udruženi u tom smislu sa svim institucijama u Europi i što možemo omogućiti da ti programi idu dalje. Želim također naglasiti da su prijestolnice, kao što znate, jedna izuzetno lijepa inicijativa koja e, ne samo da može mučiti građanima da se uključe u sve to, nego su već isto tako to i gospodarski poduhvati i mislim da prijestolnice kulture sada naravno u neposrednoj budućnosti moraju moći to iskoristiti na najbolji mogući način. Evo tu ću se u ovom trenutku zaustaviti zato što mislim da su izvješće i ove intervencije koje smo čuli nešto što govori samo za sebe i želim vam još jednom zahvaliti. Hvala vam lijepa, Barbara Kesar. Onda možemo s ovime zaključiti ovu točku dnevnog reda, te se vraćamo sada na prethodnu točku dnevnog reda koju smo već uveli i odmah bi sada riječ dala gospodinu Rusi. Mr. Russo, please press the speak button at the bottom of your... Gospodin Russo, molim vas pritisnite gumb za javljanje za riječ. Ridnu stranice. Mr. Russo, you have the floor, sir. Gospodine Russo, možete govoriti, molim vas pritisnite gumb. Mr. Russo, are you there? Gospodine Russo, čujete li nas? Down on the page there is one button raise. Pri dnu stranice imate jedan gumb e, na kojem piše raise hands, a na drugome piše speak. I sada je taj gumb plav, a kada ga vidite onda je crveni, onda možete krenuti govoriti. Herr eh, Gospodine Rauch, biste li vi možda mogli preuzeti javljanje od gospodina Rusova? Možete li to? Jer inače bismo i zbog vremena morali odgoditi ovu točku dnevnog reda i eventualno to onda odraditi u jednom drugom trenutku kasnije. Jetzt ist er auch weg. Sada je nestao gospodin Rauh. Yes. Uh, good morning. Dobar dan, gospođo predsjedavajuća. Da, ja mogu vam izneti govor u ime gospodina Rusova. Kao prvo, ispričavam se na ovim tehničkim problemima. I možda nam se gospodin Ruso može pridružiti nešto kasnije. Evo, gospođo predsjedavajuća, gospodine izvjestitelju, važni zastupnici odbora za kulturu i obrazovanje te odbora za nadzor proračuna. Hvala vam na pozivu i na vašem interesu za naš revizorski rad. Ovdje se radi o posebnom izvješću pod brojem 8 o ulaganjima Europske unije u e, kulturne lokalitete. Prvo bih htio predstaviti naš revizorski pristup. Za naš revizorski rad smo definirali kulturne lokalitete kao e, fizička infrastruktura gdje građani mogu, doživjeti kulturu. Razlikujemo između e, kulturne baštine, to je spomenika kulture, koje imaju povijesnu vrijednost i nove kulturne infrastrukture koja je posvećena tome da se potakne umjetnost, glazba, kazalište i sl. Kultura e, više manje spada u potpunu e, nadležnost država članica, ali ipak ugovori Europske unije kažu da Europska unija mora poštivati e, svoju bogatu kulturnu raznolikost te pobinuti se da europska kulturna baština bude zaštićena te da ju isto tako i poboljšamo. Europska unija također treba podržati sve djelatnosti država članica te uzeti u obzir kulturne aspekte kada se radi o drugim e, političkim područjima Europske unije. Kako bismo prikupili revizorske dokaze, istražili smo rad dvaju glavnih uprava. To su glavna uprava EAK te glavna uprava Regio. Procijenili smo, istražili projekte te kulturne lokalitete, e, isto i pomoću e, putovanja na licu mjesta u tri države članice te e, pomoću e, revizija iz četiri dodatnih država članica. Kako bismo uveli mjerila za, naša, za naše observacije, e, imali smo i razgovore sa stručnjacima u međunarodnim organizacijama te udrugama civilnog društva, uključujući Centru UNESCO za svjetsku baštinu, Vijeća Europe, Međunarodnog vijeća o spomenicima i lokalitetima te Europe noste. što smo primijetili i što smo zaključili u našem revizorskom izvješću. Imamo tu dvije stvari. Kao prvo, primijetili smo da postojući okvir za ulaganje Europske unije u kulturne kvalitete nema dovoljno fokusa i da je koordinacija ograničena. Strateški okvir za e, aktivnost Europske unije na području kulture je složen i on suegzistira sa mnogobrojnim drugim općim strateškim okvirima i ciljevima EU, sa preklapajućim razdobljima i sa nekoliko različitih slojeva odgovornosti. Strateški ciljevi koje definira komisija u svakom programu za kulturu e, se dovoljno ne prati. Njih se ne može pretočiti u jasne operativne ciljeve, nema nikakvih odredaba pomoću kojeg možemo pratiti koliko su oni postignuti i nema nikakvih indikatora kako možemo mjeriti napredak. Također, strateški okvir samo djelomično vidimo i u financiranju Europske unije. Kultura je prije svega način na koji možemo postići druge prioritete Europske unije, druge ciljeve, a nije samo po sebi prioritet. Jedini fond Europske unije koji je tu za kulturu, to je program Kreativne Europe, ima jako ograničeno financiranje. Mi smo revidirali 12 fondova Europske unije koji imaju potencijal da podrže kulturu i tu smo vidjeli da se samo program Kreativne Europe referira na program Komisije za kulturu iz 2007. godine. Zapravo smo vidjeli da su ta dva programa komisije uspostavljeni nakon e, višegodišnjih financijskih okvira za, fond za fondove ESI i da zbog toga u njima nije bilo moguće, e, da i zbog toga nije bilo moguće uključiti u te iste fondove ESI. Komisija je razvila nekoliko inicijativa za promicanje kulturnih kvaliteta, ali vidimo da je ograničena koordinacija sa e, financiranjem iz e, Europskog fonda za regionalni razvoj sudjelovanje nekog lokaliteta u nekoj europskoj e, inicijativi jako malo utječe na to koliko može dobiti financiranje iz e, fondova RDF-a e, i to je nešto što, ih vrlo, što nas vrlo razlikuje od oznake UNESCO-a. Stoga predlažemo da se strateški okvir za kulturu poboljša naravno u okviru ugovora. Komisija bi trebala priložiti državama članicama jasne strateške operativne ciljeve i te ciljeve ona treba redovito pratiti. A treba također definirati i dodijeliti odgovornosti e, za provođenje tih ciljeva. Komisija bi trebala identificirati i pružiti i e, dobre prakse za dionike, za sve kulturne projekte koji se financiraju sa razine Europske unije. Posebno što se tiče financiranja, RDF pruža državama članicama jedan koristan okvir, te je važan izvor financiranja za javna ulaganja u kulturne usluge. No, na ulaganja u kulturne lokalitete se ne gleda kao na prioritet u okviru sdf a već eh, se time razvijaju drugi, drugi ciljevi ugovora, primjerice promicanje socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije. Ulaganja u kulturne kvalitete mogu e, se financirati samo putem RDF-a ako stvaraju neki sociogospodarski učinak, što se obično mjeri po tome koliko se poveća broj posjetitelja e, na nekom lokalitetu. A taj pristup može biti protuproduktivan e, za očuvanje Um, spomenika kulture, jer kod neki već sada imaju problema sa masovnim turizmom. Mi toga predlažemo da se koriste privatni fondovi za zaštitu uh, kulturne baštine Europske unije. To uključuje to da bi komisija trebala uh, sakupljati najbolje prakse alternativnih mogućnosti financiranja sa razine država članica te sa njima, u koordinaciji s njima, trebali istražiti kako se može izraditi neki program e, koji bi se temeljio na privatno financiranju za kulturne lokalitete, a zatim bi se onda e, isto tako te djelatnosti koordinirale sa drugim kulturnim inicijativama e, Europske unije. I mi smo ne, našli već primjere za neke od takvih programa u državama članicama. Kao drugo, mi isto tako smo mogli primijetiti da su revidirani projekti iz RDF-a različito učinkoviti i različito održivi. Završeni projekti koje smo e, revidirali su bili operativni, ali nismo uvijek mogli provjeriti jesu li se postigli ciljevi. Ciljevi operativnih programa RDF-a i projekata RDF-a su više gospodarske prirode kulturni aspekti se često ne smatraju važnima kada se odabire projekt. Isto tako smo primijetili da se ne poklanja dovoljno pažnje aspektu održivosti kulturnih lokaliteta. Budući da zahtjevi iz RDF-a ne govore o samom fizičkom očuvanju financiranih kulturnih lokaliteta. Posebice e, spomenici kulture e, trebaju konstantno održavanje i e, može se ugroziti njihovo očuvanje. Ali niti jedan od procijenjenih projekata EDF-a nije mogao pokazati kako će e, taj spomenik e, se bolje očuvati nakon što se završi projekt ili nije bilo niti plana za održavanje prilikom, prilikom traženja fond, financiranja iz EDF-a. Mi stoga predlažemo da treba specifično djelovati za očuvanje e, pomenika kulture. Komisija bi trebala predložiti e, uključivanje tih lokaliteta e, u sljedeći višegodišnji financijski okvir kao što to i predlaže uredba o zajedničkim odredbama i tako bi trebali se uključiti u planove upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa. Također predlažemo da komisija identificira i pokaže koje su najbolje prakse dionicima o tome kako da uspostave planove održavanja takvih lokaliteta. Što se tiče financijske održivosti kulturnih lokaliteta, tu smo pronašli da e, kulturni lokaliteti koje smo revidirali općenito ovise o javnim subvencijama i da ih se ne potiče puno e, da povećaju svoje prihode. Većina kulturnih lokaliteta iz uzorka nije bila nisu bili financijski samodostatni i operativni troškovi su bili veći od njihovih prihoda, te su se jako oslanjali na javne subvencije za e, operiranje i za financiranje svojih troškova ulaganja. U ldf u postoje zahtjevi za projekte koji stvaraju prihode i tamo se govori da što je, su viši e, neto prihodi e, nekog projekta, to se manje daje podrške Europske unije. I e, posljedica toga je da se jako rijetko potiču aktivnosti koje stvaraju prihode kada se odabiru projekti. Osim toga, mogućnosti eh, revidiranih kulturnih lokaliteta da eh, postignu jedno da postignu eh, diferencirane prihode je u mnogim slučajevima bilo, bila ograničena zbog različitih pravnih i financijskih ograničenja. Stoga predlažemo da se osnaži financijska održivost kulturnih lokaliteta koji se financira pod RDF-om. Komisija bi trebala pružiti pojednostavljene oblike podrške za ulaganje u kulturne lokalitete. Kako bi se smanjila ovisnost o javnim subvencijama, EDF bi trebao financirati one projekte koje sadrže planove kako misle u budućnosti popraviti financijsku samoodrživost e, svojih kulturnih lokaliteta. Gospođo predsjedavajuća, izvjestitelju, uvaženi zastupnici odbora. Još jednom ispričavam gospodina Rusova, te sam vam na raspolaganju ako imate bilo kakvih pitanja ili ako tražite neko pojašnjenje, te vam zahvaljujem na pažnji. Hvala vam gospodine Rauh. Sada prelažemo na klubove zastupnika. Prvi govornik u tri, na tri minute je gospodin. Hvala lijepo i hvala na ovom objašnjenju revizije koju ste provodili ulaganje u kulturne lokalitete i kulturnu baštinu Europe. To je od ključnog značaja, neki od, neki od vaših komentara potpunosti razumijem, s obzirom da sam neko vrijeme radila u UNESCO na temi kulturnog nasljeđa. Jasno mi je da ovo koordinacija vrlo složena, jednom kada dobijete oznaku lokaliteta svjetske baštine morate ovisiti o potporama državnima, a nasljeđe Europske unije, je prilično značajno zapravo sačinjava 40% ukupnih svjetskih lokaliteta, a neki od njih u potpunosti ovise o državama, vladama ili lokalnim vlastima koji kakve ne razumiju značaj kulturnih lokacija, niti važnost za razvoj njihov. Slažem se, to ne bi trebalo niti o ekonomskim prednostima, visiti već o jednostavno važnosti toga, jer kad kada teret masovnog turizma lako može uništiti kulturne lokalitete i također dovesti e, lokalitete u opasnost. Neki od predloga koje smo čuli su doista pravodobni i kvalitetni, dok drugi mi nisu u potpunosti jasni, primjerice javno-privatna inicijativa i uključivanje privatnih financijskih sredstava mi je vrlo nejasna. Znam da za neke zemlje da je to izvedivo, dok za druge ne postoje prije veća privatna poduzeća koja će željeti financirati takve lokalitete. Također sam željela pitati da li ste razmatrali predstavnice kulture uključiti u ovaj ovdje proces jer ulaganje u buduće kulturno nasljeđe je također nešto što se mora razmotriti kada razmatramo strategije za budućnost i za ulaganje u Europi u kulturne lokalitete. A proračunske stavke bi trebalo biti mnogo jasnije u tome. Tako da moje pitanje je zapravo koji je tu prijedlog, tko bi u budućnosti trebao baviti se e, definiranjem strategije osobito upravljanjem kulturnih lokaliteta i ulaganje kroz Europski fond za regionalni razvoj. Što bi dakle u budućnosti treba biti zadatak komisije? Potrebno nam je jasno vodstvo u tome i potrebno nam je potrebno su planovi za upravljanje time kao što oni postoje primjerice u UNESCO. Hvala. Hvala lijepo sljedeći riječ. Ima Markus Rosenberg. Pa, izvolite minutu i pol. Sí, buenos días. Lo primero es agradecer su presencia aquí. Prije svega zahvalio bih na tome što ste danas došli ovdje na uloženom trudu u ovo izvješće od strane Revizorskog suda. Hvala vam na tome što je izvješće jasno sveobuhvatno i koliko su iskreni zaključci. Nažalost, izvješće je i preiskreno i otkriva nedostatak rada koji je Europska unija uložila što se tiče kulturnog nasljeđa i lokaliteta. Iako samo po sebi nema kulturne, nema političke kompetencije. Nasljeđa kultura su vrlo značajne stvari i značajnije su za naše vrijednosti no moramo uzeti u obzir i velik broj ljudi koji radi u kulturnom sektoru u Europi. Ne postoji dovoljno pažnje, dovoljno koordinacije za te teme, u izvješću je to lijepo iskazano, kao što nedostaje i investicija. Zaključno, nema jasne investicijske politike za kulturne lokalitete, a bez takve politike zapravo samo imamo niz izoliranih mjera koje vise o sposobnostima pojedinih država članica. Ovo izvješće pokazuje da je vrijeme da se u Europskoj komisiji promijeni smjer rada da se provede jedna ozbiljna, koordinirana politika. Moramo ovdje spomenuti još nekoliko stvari e, i pitati kako poboljšati trenutnu strategiju. Zanima me kako se planira povećati privat, korištenje privatnih fondova, kako se planira osnažiti financijska održivost lokaliteta koje RTF podržava i konačno koje su tu mogućnosti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 kulturnim programima. Ja sam želio Katovice promovirati regiju Silesije za Europsku predstavnicu kulture 2029. Tako da mi doista u tom smislu značajno ovo izvješće. Svi gradovi koji žele koristiti europske e, mogućnosti trebaju dakle financiranje. Kultura se je za kulturu je također važno i važan prihod, važna su radna mjesta, tu moramo biti jasni, slažem se s komisijom i revizorskim sudom, postoje određeni fondovi koji nisu označeni upravo za kulturu, no indirektno joj mogu pomoći. Vroclav je poslao Europska predstavnica kulture, zahvaljujući ulaganjima unutar RDF-a. Dakle, neizravno pomoći. Potrebna nam je koordinacija između fondova i drugih instrumenata. A fond za pravednu tranziciju bi mogao biti od pomoći ovdje. U postindustrijskim područjima, bivšim rudarskim zonama, imamo e, zgrade, primjerice u Katovicama, koje se mogu prenamijeniti u svrhu kulture i umjetnosti. Hvala. Hvala sljedeći riječ imamo Mourinhoa, Laurence Foran i Ratka Mackeva. Na minutu i pol izvolite. Mrs. Farang, please press Hvala vam, gospodine Rauch. Htjela sam vam zahvaliti na tome što ste ovdje prisutni i na predstavljanju ovog izvješća. Ja sam već ovog ljeta ga pročitala i doista je izvješće šokantno. Šokantna sam zbog uloge koje mnogobojne države članice e, imaju u financiranju kulturnih kvaliteta i posebno zbog toga što ne postoji globalna koherentnost e, u upravljanju europskih kulturnih kvaliteta. Ja sam također Eh, već vidjela da nedostaju jasni ciljevi u različitim eh, financijskim eh, fondovima, primjerice u RDF-u. Vi u vašem izvješću naglašavate jako česti kompromis kad da se zaštite kulturni lokaliteti, da se posebno sociogospodarski učinci, a da se istodobno dobiju prihodi tu postoji ta ravnoteža koju treba postići između ekološko održivosti i sociogospodarske održivosti. U izvješću se govori da trebamo pomisliti o našim aktivnostima i vrlo je stoga e, vrlo je stoga negativno kada se uzima u obzir samo gospodarski prihod iz nekog projekta. Bilo bi vrlo e, zanimljivo e, vidjeti e, u našem odboru kako mi možemo sada nadalje raditi, da vidimo da se bolje uzimaju različiti ciljevi u obzir prilikom financiranja, da se bolj, postigne bolja dosljednost između sociogospodarskih interesa i interesa koje imamo povezanih s održivošću. Hvala. Hvala. Ratka Makova je sljedeći. Ratka Marksova je sljedeći unik, ispričavam se. Thank you very much. Uh, Hvala lijepo, dobro jutro, dragi kolege. Hvala što na ovom izlaganju kvalitetnog izvješća koje smo čuli. Vjerujem da se možemo složiti da kulturni lokalitete zaslužuju i odgovarajuće financiranje. Ono što je jasno je da u dosta dostaje odgovarajući sveobuhvatni okvir koji će osigurati ulaganje u kulturne lokalitete. Isto tako nadostaju inicijative koje promiču lokalitete jer zapravo ne utječu na raspoloživost Europskog fonda za regionalni razvoj. To je nešto što je potrebno promijeniti. Europski programi bi morali biti mnogo korišteniji ovdje, međusobno povezani, komplementarni i usredotočeni na one programe za koje su namijenjeni. Drugo pitanje je da socijalni kulturni utjecaj kulturnog ulaganja je svega marginalni kriterij za odabir pojedinih projekata konkurentnosti razve su razni, a trebalo bi uzeti u obzir i kulturni socijalni utjecaj kao glavni motiv za ulaganje u kulturne lokalitete. A to je usko povezano i sa drugim pitanjima, to je zaštita i kontinuirana restauracija kulturnog nasljeđa koja je e, prijeko potrebna, a koja često nije sastavni dio investicijskih planova. I na kraju krajeva trebalo bi stvariti veću mogućnost pristupa za osobama sa smanjenim mobilitetom ili financijskim mogućnostima. Ne smijemo imati diskriminatornu politiku, a moje pitanje iz tog razloga sljedeće. Što biste preporučili da se učini kako bi ulaganje u kulturne lokalitete išlo na korist svim slovima društva, uključujući i osobe sa invaliditetom? Hvala vam na pažnji, hvala vam na vašim odgovorima. Hvala ime ideja, zastupnica Andersen, sljedeća ima riječ. Hvala i hvala na radu na ovome izvješću. Ne možemo dovoljno istaknuti koliko je važna financijska potpora za kulturna dobra i za našu baštinu. To ne možemo dovoljno često naglašavati. No, pitanje koje si postavljam jest radili se samo o nedostatku sredstava za ulaganje u kulturna dobra i je li to isključivo ono što ugrožava kulturna dobra i mogu reći da to nije tako. Zapravo u posljednjih nekoliko mjeseci smo sa grozom vidjeli da je došlo do redovih tih napada na kulturne spomenike iz različitih razloga. Evo, ako smijem izvojiti jedan primjer, recimo u Lutero jedna osoba mm, Evo, mislim da se svi slažemo u to. Dakle, e, e, u slučaju Lutera, dakle, je e, njegov spomenik napadnut i naravno svi priznajemo da je on značajna kulturna i povijesna ličnost i tako da treba razjasniti okolnosti tog napada. No, unatoč tome ti napadi uništavanje kulturnih spomenika se događaju i na moju veliku žalost i nitko ništa ne govori o tome, ni od stranaka, ni od vodećih e, političara i to možda ovisi o tome što mi ovdje kao odbor bismo trebali poslati znak građanima Europe da podržavamo sve spomenike kulture i to ne samo na financijski način, nego zato što ih e, cijenimo i bilo bi dobro da ovaj odbor e, se aktivira u tom smislu i s time u vezi sam e, predložila jednu rezoluciju o uništavanju spomeničkih dobara što bi se trebalo smatrati kaznenim dijelom. Vidjet ćemo što će biti s time. Možda će to biti usvojeno i nadam se da ćete podržati i moj amandman u tom smislu. No, Stvar je u tome da se kulturni lokaliteti u Europi ne cijene koliko zaslužuju i ako ovaj odbor doista želi ozbiljno očuvati našu kulturnu raznolikost, moramo promisliti ponovno o svojim stajalištima. Hvala. Salima Jenbu. Salima Jenbu ima riječ u ime zelenih. Merci beaucoup, madame la Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem vam što ste da li riječ jednoj zelenoj kulturnoj teroristici Dobro, idemo dalje. Zahvaljujem kolegi eh, iz Satizvorskog suda na radu na ovom jako zanimljivom izvješću koji potiče raspravu o tome koja je uloga kulture u Europi i o tome koliko je europsko financiranje važno na tom području, kao što je to upravo gospodin Pietro Russo, iz, izvijestite visokog suda naglasio, bez financiranja Europske unije gotovo polovica projekata koji se tiču kulturnih lokaliteta ne bi bili realizirani. To je jedan detalj, ali to je važno reći prije svaka kada govorimo o ulaganjima u kulturne lokalitete gdje svi europski građani i građanke mogu doživjeti kulturu. je sad od stotinjak projekata koji se realiziraju, koji ne bi mogli postojati bez financiranja Europske unije. Vrlo je žalosno da uloga Europe u tim e, infrastrukturnim projektima kulturnih kvaliteta nije više naglašeno od strane e, onih koji koriste ta financijska sredstva i od država članica. Vrlo malo građana znaju uopće koliki je omjer tih e, financiranja i gdje se financira u njihovoj regiji ili gradu. Isto tako je vrlo žalosno da zaključci suda kažu da još uvijek ne možemo na najbolji mogući način iskoristiti to financiranje. U izveću Revizorskog suda se govori o jednoj vrlo važnoj stvarnosti za kulturnu politiku i za naš odbor. Na razini Europske unije postoje nekoliko strateških okvira u isto vrijeme, to je već rečeno, i to se negativno odnosi na e, planove upravljanja kulturom, a ima i nekoliko dionika koji provode e, te kulturne projekte. Što se tiče financiranja, strukturnih financiranja Europske unije, tu se na kulturu vrlo često gleda kao na nešto što je manje vriježno od lokalnog razvoja ili turizma u smislu prioriteta e, i na kulturu se gleda kao nešto što služi koheziji ili teritorijalnom razvoju, a ona je zapravo nešto što bi trebalo nešto što postoji od, sam, od trenutka kada postoji čovjek i prije nego što su se razvili ti gospodarski aspekti. E, vidimo da je financiranje projekata povezanih s kulturom od 2007. godine nešto što predstavlja šest puta više od onog proračuna kojeg sada imamo u okviru kreativne Europe. Kao što je izvješće Srebrskog suda reklo, postoji taj paradoks da države članice koriste e, finanska sredstva iz RDF-a za kulturne lokalitete, e, gdje se onda zatim stvaraju radna mjesta, stvara se oporavak, stvara se održivost, stvara se obnavljanje e, lokacija, a pritom se na kulturu ne gleda kao nešto je prioritet RDF-a sada u trenutku krize bilo bi dobro pojačati to financiranje kako bi imali e, pravu dosljednost između e, kulturnih programa Europske unije i drugih programa kako bismo onda mogli bolje osladiti e, te uzajamne interese. Nekoliko pitanja za Europski sud. Za financijski okvir 2021-2027. godine vidimo da Europski sud po prvi put predlaže zajednička mjerila, to jest indikatore gdje bi se onda s, tim, s njime mjerio broj posjetitelja i gospodarski učinak tih projekata. mogu li se možda ti indikatori još i poboljšati, ti pokazatelji, kako bismo mogli s njime mjeriti isto tako i učinak na najranjivije skupine u društvu i eh, isto tako ekološki učinak. Mislim da sam sad prekoračila svojim za gore, pa ću se tu zaustaviti. Hvala vam lijepa. Vielen Dank als nächstes. Eh, Hvala. Hvala Andres Badam, Andres Slavakov, sljedeći imaju riječ, minutu i pol, izvalite. Hvala vam lijepo. Izvješće Revizorskog suda doista sadrži cijeli niz važnih rezultata i observacija, uključujući i ispravno prepoznavanje otvorenih pitanja što se tiče gornje granice ulaganja RDF-a u kulturne lokalitete i preporuka da se konkretne aktivnosti e, provedu kako bi se zaštitili lokaliteti. Ja sam bila ministrica kulture od 2013. do 2019. i mogu reći na temelju svog iskustva da je to bio pravi nered što se tiče planiranja fondova RDF-a u svrhu trošenja na kulturne lokalitete. Imali smo jasne smjernice, smjeli smo ulagati u takozvane samo infrastrukture, infrastrukturne objekte manje veličine, imali smo i pragove koje nisu dovoljno objašnjavali kako ih protumačiti, a objašnjenje smo dobili četiri godine kasnije. I to je zapravo dovelo u situaciju gdje nismo mogli koristiti čak niti namijenjeni novac za lokalitete kulturnog nasljeđa kojima smo planirali neke vrlo važne predmete lokalitete zaštititi. Nažalost, strategija Notre Dame se ne bi dogodila da ministri nadležni za europske poslove su imali zajednički stav i, sastavili deklaraciju na europskoj razini o jasnim i strateškim pristupima za zaštitu kulturnog nasljeđa. Ovo su moja pitanja. Izvješće prepoznaje ograničene resurse za kreativnu Europu, Creative Europe, no ne traži povećanje proračuna. Da li povećanje proračuna u tom smislu smatrate odgovarajućim načinom da se kanalizira više resursa u zaštitu i promoviranje kulturnog nasljeđa ili vidite neke drugi financijske instrumente koji bi za to bili odgovarajući, te koji su to? Ovaj odbor se slaže da kulturno nasljeđe moramo doživjeti kao jednu vrijednost samo po sebi, a ne samo proširenje nekih drugih ciljeva. Dakle, da oni ovise o lokalnim financijama čini se problematičnim zanima me ako možete nešto više reći o privatnim ulaganjima. Primjerice, zanima me da li je izvezivo, izvedivo da neke primjere nam ponudite dobre prakse iz država članica kako privatna sredstva mogu pomoći s jedne strane bez komercijalizacije s druge strane. Dakle, na koji način je tako nešto moguće uravnotežiti, uspješno ostvariti i da li doista vidite razdoblje nakon covid kao dobro vrijeme e, da kažete da je bolje upotrebiti privatni novac i da li doista vjerujete da sve države članice imaju slične financijske sposobnosti da tako nešto ponude. Nakon covid Slušali smo o tome kako je zbog zatvaranja i nedostatka financiranja dovedeno pitanje kulturno nasljeđe, a isto tako dovedena su pitanja ulaganja u kulturu, dok s druge strane imamo fond za oporavak i VFO o kojima se još uvijek pregovara. Pa da li revizorski sud planira nastaviti raditi na ovoj temi sa svojim izvješćima u kontekstu tih novih razvoja događaja? Dobro. Budući da je prekoračeno zadano vrijeme, ne mogu dati riječ gospodinu Zlabakovu, možemo to kasnije riječi, ali ne, riješiti, ali e, ne mogu dopustiti dalje kašnjenje. Aleksis Georgulis e, u ime GUE-a, dakle molim vas da se pridržavate zadanog vremena. Thank Hvala, gospođo predsjednice. Želim čestitati Europskom revizorskom sudu na izvrsno odrađenom poslu. Ovo izvješće još jednom dokazuje koliko je važna kulturna baština u europskoj agendi. No, mogućnosti za kulturu su rijetke i fragmentirane. Dakle, treba sveobuhvatni integrirani okviri za ulaganje u kulturna dobra, što e, znači i ulaganje iz europskih infrastrukturnih e, i ostalih fondova. I također e, postoji nedostatak fokusa, tako da u sljedećem ažuriranju odredaba moramo raditi na koordiniranim aktivnostima za promicanje kulturne baštine. Smatram da je najvažnije motivirati ljude kako bi radili na kulturnoj baštini i ojačati vezu između naše prošlosti i naše budućnosti u korist naše budućnosti. U ovom kontekstu bilo bi dobro razmotriti konkretne aktivnosti europskih razmjera koje bi spojile kulturnu baštinu sa suvremenom kulturnom produkcijom i to u izabranim područjima što promiču naše europske vrijednosti. Recimo jedan periodični festival koji bi stvorio mrežu između europskih e, kulturnih lokaliteta što bi motiviralo ljude. Dakle, kulturna baština bi postala aktivnim sastavnim dijelom sadašnje kulturne produkcije i time bi se u europsku agendu ojača, u europskoj agendi ojačao položaj kulture. Hvala. Hannes ima riječ kao sljedeći, kao e, predstavnik odbora za nadzor proračuna. Hvala. Svi znamo da kulturu i gospodarstvo treba što prije ojačati i zato nam ovo izvješće zacrtava put i navodi dobre argumente. Naročito je tu bitna kohezijska politika sa programima promicanja regija koja je stvorila milijun i pol radnih mjesta koji su povezani sa kulturom i također imamo i pozitivne učinke koje prepoznaje revizorski sud, dakle gospodarski učinci promicanja kulture mogu se dokazati kada se i prikažu na odgovarajući način. također i za predstavnice kulture. To je važno jer one privlače turizam i to se ne bi ostvarilo bez dosadašnjih programa. Prema Eurostatu 2014. godine u gradovima kulture Europske unije zaposleno je 8,7 milijuna ljudi, dakle 8,8% ukupnog e, aktivnog stanovništva. Sadašnje stanje je tako da nema, nažalost, interesa za kulturu. Kultura je drugorazredna strategija u Europskoj uniji. Nema dovoljno načina da se podrži kulturu i treba bolje uskladiti fondove što je nažalost za sada vrlo ograničeno. Dakle, ne možemo samo se ograničiti na restauraciju gradova kulture, trebamo ih i oživjeti i ovo izvješće nam pokazuje kako se to može učiniti. I program Kreativna Europa u to ulazi i također program Erasmus Plus i Europske prijestolnice kulture. Ali jedan Grad kulture, osim nagrade koje dobiva, ne dobiva druga financijska sredstva. Osim toga, program Kulturna Europa ne raspolaže dovoljnim sredstvima. Dakle, u ovaj program pristižu milijoni eura, ali taj ta svota zapravo pokriva samo dio operativnih troškova gradova koje primaju ta sredstva. Zato želim pitati revizorski e, sud sljedeće. Dakle, ja sam proveo neka istraživanja i e, uglavnom se ne podnose zahtjevi za fond za regionalni razvoj jer to traje mnogo vremena i potrebna su prijelazna financiranja. Mene zanima zašto je tako. Prije nego što dam riječ komisije, želim dodati jedno pitanje. i u operativnim programima za korištenje europskih sredstava u zemljama članicama kultura mora zauzeti veći značaj. Ovdje imamo jedno zajedničko izvješće sa odborom regiji u kojem se nastojalo da i u ovim fondovima se ulaže u kulturu pojačano, dakle je li došlo do nekih promjena u posljednjih nekoliko godina, je li se ušlo to, jesu li zemlje članice spremne kroz te fondove ulagati i u kulturu ili je to ostalo samo na teoretskoj razini? Sljedeća ima riječ Katarin Marnja, ona je voditeljica ureda u, glavnoj upravi komisije i onda Monika Sigri, ona je zamjenica voditelja ureda u glavnoj upravi regiju G1. Izvolite. Good morning. I hope Hvala, nadam se da me čujete i da me vidite. Sve u redu. Vidimo vas i čujemo. Dobar dan, Catherine Magnon. Vidite li me i čujete li me? Da, potvrđujemo. U redu, jer e, ja više nemam zvuk s vaše strane i ispričavam se zbog toga, ne mogu čuti što se događa kod vas u prostoriji, ali dakle možete me vidjeti i čuti. Hvala gospođo predsjednice. Imam e, pet napomena. Želim e, na početku zahvaliti Revizorskom sudu na izvješću i e, parlamentu na održavanju ovog sastanka. Prvo što želim reći jest da komisija naravno pozdravlja posebno izvješće o e, europskim ulaganjima u kulturne lokalitete i to je prvo izvješće takve vrste i mi obraćamo dužnu pažnju na njega i na, na početku želim reći da je komisija prihvatila sve preporuke suda i već je započela raditi na njima i kasnije ću objasniti na koji način. Drugo, Revizorski sud navodi da 50% ulaganja koja su razmotrena eh, ne bi se odigrala bez eh, podrške RDF-a. Osim toga, kada je riječ o strateškom okviru za aktivnosti u kulturi, želim vas podsjetiti na to da je sud opisao taj okvir kao vrlo složen, ali on odražava ugovore i ulogu koju Europska unija ima kada je riječ o kulturi, a to je uloga potpore. Naime, kultura je u nadležnosti zemalja članica i komisija se mora pridržavati načela supsidijarnosti. Kada je riječ o koordinaciji, kao primjer koordinacije želim navesti činjenicu da je program za kulturnu baštinu provela naša glavna uprava, uprava EAK, u suradnji sa 15 glavnih ravnatelja i glavnih uprava, uključujući i Digi Regio. I kada je riječ o upotrebi privatnih sredstava, već prikupljamo dobre prakse u tom smislu i u siječnju 2021. ćemo održati radionicu sa zemljama članicama i dionicima o pitanju alternativnih izvora financijskih sredstava za kulturnu baštinu, što znači financijske izvore koji nisu iz javnih proračuna, dakle to mogu biti privatni fondovi ili to mogu biti donacije ili tu postoji mogućnost sudjelovanja i javnih sredstava. Dakle, razmotrit ćemo sve mogućnosti o tome razgovarati sa zemljama članicama. Evo, još ću dodati, gospođo predsjednice, hvala svima i ovime se završila. Hvala lijepa. E, riječ ima Monika Šigri. Dobar dan, hvala gospođo predsjednice. Ispričavam se što vas moram prekinuti, ali nemamo sliku. Molim vas da aktivirate videokameru na gornjoj ljevoj strani ekrana. Hvala. Gospođo predsjednice, uvaženi članovi odbora, mi pozdravljamo izvješće Revizorskog suda i Nadopunit ću ono što je rekla kolegica e, sa stajališta kohezijske politike. Moram istaknuti kao što je i niz zastupnika rekao da je RDF važan izvor sredstava za javne ulaganja u kulturne lokalitete, barem u nekim zemljama članicama, no ukupno gledano to je samo rubno područje kada je riječ o operativnim programima u nekim drugim zemljama članicama. Jedan od ciljeva RDF-a je jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, što znači također da ulaganja u kulturnu dimenziju treba ju pridonijeti postizanju tog cilja. No, postoji jedan konkretan cilj koji je uvršten u prijedlog e, uredbe za RDF u svibnju kojim se nastoji ojačati vidljivost e, mogućih ulaganja u kulturne lokalitete i nadam se da će to pomoći. Kada je riječ o konkretnim preporukama Revizorskog suda, već smo poduzeli korake kako bismo ih proveli u dijelo. Jedna od njih se odnosi na održivost ulaganja u kulturu, dakle tu već postoji opcija za pojednostavljanje troškova sukladno uredbi Omnibus i to je također primjenjivo na sljedeće programsko razdoblje i u novim propisima uredbe o RDF-u Upravna tijela pri odabiru projekata trebaju provjeriti imaju li korisnici dovoljno financijskih e, sredstava i mehanizama kako bi pokrili operativne troškove i troškove održavanja. I na kraju dopustite da reagiram na napomenu o tome da bi trebalo uvrstiti kulturne lokalitete u upravljanje katastrofama na regionalnoj razini Komisija je sa zemljama članicama razradila smjernice za izvješćivanje o upravljanju katastrofama, što uključuje također i pozivanje na kulturne lokalitete i te je smjernice komisija usvojila i objavila ih je u prosincu 2019. godine. Evo, nadam se da sam e, odgovorila na pitanja koja su ostala otvorena iz perspektive RDF-a i hvala vam lijepa. Evo, pokušat ću ponovno dati riječ e, gospodinu Pietru Rusu. Čujemo li se sada? Ne. Onda ponovno dajem riječ Emanuelu Rauhu ili Ruš, ne znam kako se to izgovara jer bi trebalo biti vjerojatno prema francuskom izgovoru. Da, Emmanuel Roche. To je njemačko ime, ali ja sam francuz pa se to tako izgovara. Drago mi je što je komisija već eh, poduzela korake u cilju provedbe naših preporuka. Evo, dobio sam upravo poruku iz kabineta gospodina Rusa. Mislim da ste već pokušali uspostaviti vezu s njime. Evo, moje isprike. Sudu je drago čuti da je komisija već poduzela brojne aktivnosti i na taj način je odgovoreno na niz pitanja. Vi ste postavili pitanje smatramo li da bi trebalo povećati proračun. Pa to nije u ovlastima suda. Sud ne odlučuje o proračunu i o korištenju istoga. No kada je riječ o privatnom e, financiranju, o tome može li to biti alternativa, komisija je već dala objašnjenje i u našem e, izvješću imamo prijedloge recimo o lutri za baštinu i također upotrebi sredstava prikupljenim, e, prikupljenih globom koja se također mogu iskoristiti za održavanje kulturne baštine. Evo sad na kraju, dopustite mi da kažem da kada je riječ o ulaganjima u kulturnu baštinu, najveći problem je koordinacija. Imamo mnogo kulturnih e, lokaliteta i zato imamo strategiju komisije i niz strategija zemalja članica i naravno sve to objediniti je veliki izazov. Izazov je također e, koordinirati kulturu i ERDF, jer istina je da je glavni cilj ERDF-a gospodarski razvoj i čak i uz manje izmjene koje predlaže komisija, to neće biti dovoljno, ali i zemlje članice trebaju same odlučiti pri izradi vlastitih operativnih programa koji će biti kriteriji za odabir određenih projekata. I u nekim slučajevima vidjeli smo da su upravna tijela uvrstila kulturne lokalitete i također kriterije u vezi sa socijalnim napretkom e, u kriterije za odabir. Recimo, jedan od kriterija može biti pristupačnost lokaliteta za osobe s invaliditetom. Drago mi je što ste pokazali veliko zanimanje za ovu temu. I naravno, sud e, će dati i nastavak ovom izvješću. Naša uobičajena praksa je takva da sva posebna izvješća dobiju nastavak e, tri godine nakon objave. Zašto tri godine? jer e, smatramo da komisiji i zemljama članicama trebamo dati vremena za provedbu naših preporuka. Još jednom se ispričavam u ime gospodina Rusa i zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala lijepa. Možemo evo zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na glasovanje. Evo sada ću se opet prebaciti na njemački kao što znate i kod glasovanja danas imamo također glasovanje na daljinu i dobro poznati postupak. Zastupnici odbora KULT e, su o tome informirani u srijedu od strane našeg tajništva. Također je danas važno da se zastupnici pridržavaju ovoga postupka kako bismo mogli prihvatiti sve glasove. Evo, da podsjetim na odredbe, dakle sada ću otvoriti glasovanje, već smo utvrdili da imamo kvorum. Ako to još niste učinili, onda ispunite isprintane glasačke popise koje ste dobili u srijedu putem e-maila. I osim kompromisa također trebate glasovati i o pojedinim amandmanima kako bi e, se mogli ubrojiti i si amandmani. Dakle, kao što uvijek vrijedi, plus za, minus protiv i nula suzdržani. Ono što je važno, dakle, još jednom naglašavam, rukom parafirajte ili potpisom eh, parafirajte svaki list glasačkog popisa i na dnu popisa se potpišite i stavite svoje ime i prezime štampanim slovima. Dakle, morate rukom ispuniti glasački popis plus ili minus, to se može također učiniti elektronički, ali morate svojim potpisom, vlastoručnim potpisom dokazati da autorizirate na ovaj način svoj glas. Kada glasujemo na daljinu, to ne može ići drugčije i e, moramo znati da ste sami ovlastili, odnosno autorizirali ovaj glasački listić. Ako želite e, fotografirati, pripazite na to da onda fotografija bude manja od 10 megabajta i pošaljite to na poznatu adresu cultvote.europarl.europa.eu i iz funkcionalnog sandučića za elektroničku poštu dobit ćete potvrdu o primiktu i također ćete prije kraja glasovanja dobiti i potvrdu o tome da je glasački listić razmotren. Večeras ćemo imati konačno glasovanje o oba izvješća i nadam se da ste dovoljno puta čuli ova objašnjenja da možemo otvoriti glasovanje, što sada i činim odmah službeno. Dobit ćete i e-mail od tajništva iz e, funkcionalnog sandučića o tome da je glasovanje otvoreno i nakon što primite taj mail dostavite nam e, potpuno ispunjenje glasačke listiće u formatu koji možemo učitati i da to bude dakle manje od 10 MB. Hvala vam lijepa. Vidimo se nastanku.